La Presidente. Kolegi. Uvaženi kolege, na dnevnom redu imamo izjave vijeća i komisije po pitanju zatvaranja javne nacionalne grčke televizije. Odmah ću dati riječ predstavniku vijeća. Do ministru su izvolite. Madam President, honorable members. Cijenjeni zastupnici, gospođo predsjedavajuća,